Dobar dan, dame i gospodo. Evo, počet ćemo s radom, možda će i osvač vas doći, ali ne bismo trebali gubiti vrijeme i trebamo početi s radom. Doista mi je veliko zadovoljstvo što su predsjedam ovim sastankom i e, zadovoljstvo mi je što je s nama povjerenik Thierry e, Breton, s nama je e, predsjednik ITRE, gospodin Busojek ovdje su predsjedatelj i on će zaključiti sastanak. A ja ću u ime IMKOA započeti sastanak i reći nekoliko uvodnih primjeri. Kao što znate, primjedbi, živimo u digitalnom dobu, E, ključni pokretači gospodarskog razvoja e, su upravo elementi digitalnog svijeta, e, automatsko donošenje odluka, umjetna inteligencija, naravno internetska era, puno je to prilika, ali i puno izazova tako da e, je stvarno zanimljivo vidjeti e, na kakav način će ove nove tehnologije utjecati na jedinstveno tržište i naravno na zaštitu potrošača. Dakle, imamo sve te aspekte koje treba uzeti u obzir, o kojima treba razmisliti, razgovarat ćemo o usklađivanju pravila, e, prilagodbi e, proizvoda, sigurnosti proizvoda, standardizacija, bolja transparentnost informacije koje se daju potrošačima. Svi ovi aspekti su e, važni za povjerenje potrošača, ali i za jednaku priliku za sva poduzeća. Doista mi je veliko zadovoljstvo dakle što će s nama biti povjerenik Breton na ovom zajedničkom sastanku i ovdje ćemo sada čuti e, što se događa u komisiji, e, koje su no, koji je novi razvoj situacije, a naravno dalje ćemo nastavljati e, dijalog i s komisijom i sa drugim dionicima, te ćemo čuti nešto i o novim razvojima i o novim mogućnostima. Dakle, evo kako će ići raspored. Prvo će gospodin Breton govoriti 15 minuta, nakon toga čuti ćemo prvu rondu pitanja, biti će to politički koordinator koordinatori inko koja Svaki koordinator imat će dvije minute za postaviti svoje pitanje, a nakon toga će povjerenik odgovoriti, a njegov odgovor bi trebao trajati otprilike oko dvije minute. Molim vas da se stvarno držite toga, jer nakon toga imamo drugu rundu, 20 pitanja. Ako uspijemo e, čuti svih 20 e, pitanja i to će biti prilika za članove da postave pitanje, pitanje koje će trajati otprilike minutu e, i to u dva reda po 10 pitanja u svakom svakom bloku, a nakon toga ćemo čuti odgovor od povjerenika Pet minuta i nakon svega toga e, ćemo ja i moj kolega e, zaključiti sastanak i e, pokušat ćemo doista završiti u šest sati poslije podne i sada ću bez čekanja odmah dati riječ našem povjereniku gospodinu Bretonu. Izvolite. Hvala. E, dragi e, članovi e, odbora ITRE i IMKO. Veliko mi je zadovoljstvo što ste mi dali priliku da vam se obratim danas i to pred ova dva odbora. Ovo je vrlo važno. Nakon kolegija imat ćemo konferenciju za tisak i nakon toga sam e, došao ovdje vas posjetiti e, u parlamentu. Ukoliko nemate ništa protiv, preći ću na francuski. Evo, stavite slušalice. Ali, doista mi je drago, jer nema vas puno koji morate staviti slušalice. I evo, e, o čemu ćemo danas govoriti o čemu smo govorili na kolegiju danas. E, bio je to važan i velik sastanak e, i e, tema je izuzetno važna i o ću danas s vama govoriti. Dakle, radi se o našoj digitalnoj strategiji i to strategiji za cijeli europski kontinent za godine koje su pred nama. U tri stvari E, na tri stvari smo se usredotočili jutros. Kao prvo, e, digitalna strategija za budućnost. Naravno, tu imamo jedan vrlo precizan program e, sa različitim dimenzijama koje su dio tog našeg pristupa i onda i ovo je stvarno prvi put da to imamo. To je jedna prava europska strategija uređena strategija, do njim je doista stalo, to znato. Dakle, strategija za podatke. Zašto? Zato što su podaci oni koji su u srcu ovog ove digitalne e, promjene e, našeg gospodarstva, naše društva, naših industrija i to očekujemo u sljedećih e, deset godinama, deset godina koji su pred nama. I konačno, bijela knjiga o umjetnoj inteligenciji gdje imamo naš pristup prema tom jednom ekosustavom izvrsnosti i povjerenja. E, dakle, ta bijela knjiga biti će zapravo jedno veliko savjetovanje. Nadam se da ćete u velikom broju u njemu sudjelovati i radujem se unaprijed vašem uplivu. Kao prvo, strategija. Strategija e, za e, digitalnu budućnost našeg kontinenta. Kao što svi znate, e, imamo te duboke izmjene, e, vode ih e, digitalna tehnologija svakodnevno u našoj industriji, gospodarstvu i cilj je jasan. Tehnologija mora biti na usluzi građana, a ne obrnuto. Drugim riječima, uvjeti rada moraju biti sigurniji, i e, ne tako što ćemo zbog tehnologija imati jeftiniji rad, a e, te e, tehnologije gdje ćemo imati sigurno i, i umjetnu inteligenciju, treba poštivati temeljna prava, e, javna uprava i usluge moraju e, biti u potpunosti sigurni, recimo e, medicinska dijagnostika koja će biti sigurno i brža i preciznija. Naši građani moraju imati mogućnost da žive tu digitalnu transformaciju slobodno, u sigurnosti i to bez obzira na godine, dob, spol i na to stvarno pazimo. Pazimo e, da se e, jednakost e, sačuva i bez obzira na to kakva je njihova profesija. Međutim, ono što želim reći to je da je ovo stvarno jedna fantastična prilika za Europu, za jedan održivi razvoj i rast. Poduzeća trebaju okvir kako bi se razvijala, kako bi razmjenjivali podatke mm, i e, kako bi imali jednu zdravu suradnju i konkurenciju. E, tri stvari su ovdje važne. Kao prvo, e, mogućnost Europe da postane lider što se tiče digitalne strategije ovisi o tome hoće li Europa biti kadra usvojiti te nove tehnologije i infrastrukture. Upravo zbog toga trebamo ulagati zajedno, ulagati Evropska unija, industrije u e, domene kao što su povezanost, 6G, e, super računala i kvantske tehnologije. E, program digitalne Europe treba biti upravo na razini naših ambicija i ovdje doista računam na suradnju parlamenta. Druga stvar, sigurnost. Suradnja što se tiče kibernetičke sigurnosti je pravi put. Pravi put kako bismo poboljšali naše mogućnosti, našu mogućnost da se suprostavimo kibernetičkim napadima, kako bismo osigurali sigurnost infrastrukture, a to će biti od izuzetno važnosti za 5G i 6G tehnologije i e, imamo čitav jedan niz sigurnosti e, na kraju god, e, mjera koje ćemo na kraju godine naći u odnosu na jednu strategiju za kibernetičku sigurnost. Na kraju platforme Više ne možemo prihvatiti e, situacije u kojoj platforme ugrožavaju e, našu demokraciju, naše, e, naše društvo i sigurnost i otvorenost naših tržišta. I to kažem jasno, ova se situacija mora promijeniti. Već ste me čuli, platforme su te koje se moraju prilagoditi Europi, a ne obrnuto, ne Europa platformama. I mi ćemo upravo u tom smjeru djelovati. Kako ćemo dakle djelovati? Tako tako što ćemo pripremiti akt o digitalnim uslugama e, kako bi e, smo imali jasniju odgovornost platformi i e, zabraniti potpuno neprihvatljive i nezakonite sadržaje koje ponekad na njima nađemo. Nadalje imat ćemo uredbe i zakonodavstvo koje će biti ex kao ono što se čini za telekom tržište E, te e, kako bismo mogli nadzirati e, tržišta koje kontroliraju određene platforme i koje su postavljene na neki način čuvari ili gatekeepers, a to je stvarno problematično za funkcioniranje unutarnjeg tržišta. A sada, strategija odnosno na podatke, to je izuzetno važna tema E, ne možemo uopće razmišljati o e, umjetnoj inteligenciji ako ne razmišljamo i to ne povežemo s podacima. Već deset godina vidjeli smo u kolikoj mjeri e, su ti podaci važni i vidjeli smo da je izuzetno važno pitanje osobnih podataka Imamo e, probleme s platformama, ponekad je to bilo zabrinjavajuće jer platforme postoje svugdje. Ponekad e, i većina tih platformi dolaze iz SAD-a ili iz Kine i e, jasno moram reći da te platforme koje su nastale prije 10, 12, 15 godina nije, nije se tu radilo o nekoj jako sofisticiranoj tehnologiji nisu to kvantni eh, kompjuteri. To je zapravo jedna e, bazična tehnologija, e, jednostavna tehnologija, tu i tamo imamo nekakve e, patente i pomoću svega toga izgradili smo platforme koje su se onda razvile i razvile, smo, razvile su se tako da je ogroman broj klijenata davao svoje podatke, to je ponovno generiralo nove podatke, o uvjetima davanja tih podataka može se raspravljati, ali došli smo do situacije da je Europa e, e, morala reagirati, reagirala je sa GDPR-om. I e, malo po malo, dakle, vidjeli smo nastanak tih ogromnih super platformi i na neki način smo u jednom trenutku pomislili da smo evo izgubili e, bitku, međutim ovo je što? Prvotna e, faza. Ovdje govorimo o situaciji prije 10-12 e, godina. Sve je to bilo stvarno zabrinjavajuće jer je promijenilo način komunikacije, način trošenja i konzumiranja i morali smo reagirati. Imamo i jedan novi val, to su podaci koji više nisu samo osobni podaci, već ono što mi zovemo industrijski e, podaci, e, široko e, govoreći. Drugim riječima, kada govorimo o 5G, govorimo o tim povezanim stvarima, internet stvari. 2030. očekujemo 500 milijardi 500 milijardi povezanih stvari na internetu i svi će oni e, biti u nekoj interakciji jedni s drugima. Sada možete zamisliti o kakvoj količini podataka ovdje govorimo. E, ovdje možemo govoriti o digital twin, e, tvornicama, naravno u medicini, u industriji i sve će to biti moguće upravo zahvaljujući 5G mreži. Dakle, drugim riječima, zbog svega toga danas je pred nama taj val podataka, nevjerojatna plima podataka i od početka e, postojanja e, planete do danas e, stvorit ćemo, što se tiče podataka, sve ono što smo stvorili do sada i svakih 18. mjeseci taj će se količina podataka udvostričavati. I Europa u tom slučaju ne samo da ne kasni, već e, da pače imamo najrazvijeniju industrijsku e, bazu i upravo će to e, biti izvor tih podataka. Ti podaci dolazit će upravo iz tih temelja. 5G, usluge vezane za to i naravno različite primjene umjetne inteligencije koji će se onda e, moći vezati na to. I za sve to će nam trebati infrastruktura koja za sada ne postoji. Nije ista stvar e, voditi e, platformu s osobnim podacima ili platformu koja upravlja industrijskim podacima. To naravno nije ista stvar. Morate imati sigurnost, morate imati otpornost. Danas nigdje na svijetu ne postoji ekspertiza za to, osim u Europu. Mi smo tu apsolutni prvaci. I to i u javnoj upravi i što se tiče privatnog sektora. I zbog toga ćemo, e, investirati 2, milijuna, 2 milijardi eure u e, e, takve usluge i imat ćemo dakle jedan stup E, koji će biti e, posvećen baš samo poduzećima kako bi se stvorio taj e, novi savez, Europski savez za industrijske platforme i oblake, to je taj Cloud to Edge i jedan drugi stup, a on će biti vezan upravo za javnu upravu. A sada e, nešto o bijeloj knjizi e, za e, inteligenciju, za umjetnu inteligenciju. Ovdje stvarno želim zahvaliti parlamentu. Parlament je ovdje bio izuzetno i aktivan, puno dokumenata došlo iz parlamenta i to je stvarno bilo inspirativno za komisiju i mi smo doista jako puno radili bazom tih vaših, tog vašeg upliva. Dakle, ta bijela knjiga čemu to služi? Želimo jednostavno uspostaviti jednu strukturu koja će dati više povjerenja, povjerenja našim građanima. To je nešto što nam je važno. Oni su zabrinuti i s pravom. E, postoje e, vrijednosti koje su vezane u odnosu na korištenje ovim algoritmama i izuzetno je važno da upravo u algoritmima imamo sve te vrijednosti, imamo odraz svih vrijednosti koje godinama, desetljećima, e, stvaramo deontologija, etika, jednakost, e, jednakost spolova. Sve su to te temeljne vrijednosti i u tim algoritmima moramo e, naći upravo te vrijednosti. Potrebno je dakle kao prvo definirati aplikacije koje će možda biti problematične ili rizične i u odnosu na koje treba nešto učiniti. Recimo za e, sve što je vezano za e, medicinu, e, recimo pomoć, umjetna inteligencija koja pomaže kirurgu E, i tu trebamo pogledati kakav algoritam ćemo upotrijebiti za to, ali isto tako kakve e, podatke e, ćemo upotrijebiti za to. Jesu li to podaci koji imaju naše vrijednosti, jesu li to podaci koji su ukradeni, koji su pošteno stečeni i upravo za određene algoritme koje će trebati provjeravati morat ćemo tu možda uključiti i e, dakle podatke koji će biti provjereni. E, moguće da ćemo dobiti neke oznake, podatke e, kako ćemo do, koji će nam pomoći da definiramo točno što se nalazi u tim podacima. A što se tiče ex ante E, zakonodavstva e, želim reći da smo uzeli u obzir sve što nam je rečeno e, ukoliko želimo donositi zakone i uspostaviti jedan zakonodavni okvir njega ćemo urediti zajedno s vama i e, tamo gdje to bude potrebno i kada to bude potrebno. Evo, e, dali ste mi 15 minuta, mislim da sam završio 15 minuta ranije. Hvala gospodine povjereniče. Evo, sada možemo otvoriti pitanja. Prvo pitanje, Prva. koordinatori. Gospodin Švab, koordinator za EPP Pujinkov, Imate dvije minute, gospodine Švab. Puno hvala. Prvo želim reći da EPP stvarno cijeni vaš e, sveobuhvatan realističan pristup. Posebno kad se radi o podacima i o umjetnoj inteligenciji. Ja, e, korisno što ste rekli da nemamo puno vremena i da Europa mora raditi što brže na tehnologijama koje kako bismo koristili sve naprave. Međutim, to pitanje povjerenja pitanje povjerenja. Tu je puno toga izgubljeno. Mislim, ako pogledamo širinu strategije i prijedloga komisijama, možemo vidjeti da tu postoji pokušaj da bi bilo moguće pridobiti ponovno povjerenje građana što se tiče ove transformacije. A još jedna važna stvar je i činjenica da Evropska unija treba e, raditi kako bi od koristi to bilo svima, mladima, poduzetnicima, svima koji bi od toga, od te transformacije trebali imati gospodarske koristi. Ne bismo, trebali slijediti strategiju Kine, nego e, SAD, nije sad nego jedan treći put koji će se bazirati na našim e, fundamentalnim vrijednostima. Ima tu još nekih elemenata koje ste vi spomenuli, a koje bih ja ponovio. Mislim da je dobro kad se, kad se govori o platformama potrebno je imati odgovarajuće zakonodavstvo jer smo vidjeli zadnjih nekoliko godina da ex post e, propisi zapravo utječu negativno na konkurenciju i europske kompanije nemaju prilike kakve bismo trebali imati. Prema tome trebamo ići pravim putem. Ne previše propisivati, ali pobrinuti se da se od digitalne revolucije ostvare koristi kako bi evropski građani imali povjerenja u te nove tehnologije. A vi ste odgovorni za unutarnje tržište. Pa bih vam nešto htio reći, ali isto tako bih htio i od vas čuti odgovor pa zbog toga e, postavljam pitanje kako se možemo pobrinuti da interno tržište 27 zemalja članica u digitalnom dobu e, svima daje mogućnosti ako puno radite, ako ste inteligentni, kako se možemo pobrinuti da svakima koristi, kako se možemo pobrinuti da sve interakcije prekogranične ostaju i dalje dostupne, posebno kad se radi o uslugama koje su od velikog značaja. Hvala gospodine Švac. Hvala gospodine Andres Švab na ovom vašem pitanju. Tu imamo dva dijela. Prvo pitanje povjerenja. Sve što radimo je isto tako stvaranje tog okvira povjerenja. No, rekli ste ispravno da se ne može regulirati prije nego što imamo primjenu. Tu stoji opasnost, znači mi ćemo regulirati, ali nećemo onda znati što će biti iza toga. Već neke aplikacije postoje, neke primjene postoji. E, znači imamo dvije stvari, s jedne strane obrada podataka i algoritmi koji proizlaze iz privatnih podataka. Rekli smo da tu kasnimo iz razloga koje sam spomenuo i tu ćemo imati certifikaciju i e, regulaciju gdje ćemo prvi u prvi plan staviti e, e, ova pravila nediskriminacije. Isto tako ćemo naravno paziti da imamo zaštitu privatnosti u okviru upotrebe ovih novih algoritama. A drugo, imamo jednu prednost u odnosu na druge do e, kontinente. Ja sam rekao da borba industrijskih e, podataka počinje sada. Mi smo tu e, predvodnice a e, kako bismo imali prednost, konkurentsku prednost za naše, e, pod, za naša poduzeća, moramo stvoriti takozvani zakon, akt za e, digitalne podatke. Moramo regulirati sektor po sektor, vrijednostni lanac po vrijednostni lanac, bez obzira o kojem sektoru se radi, farmaceutski sektor, automobilski sektor, financije i tako dalje. Tu već moramo imati e, primjene koje su već prekogranične i tu imamo e, tu šansu da stvorimo to jedinstveno tržište podataka. E, industrijskih podataka prije svega, ono što nismo napravili vezano uz privatne podatke. Hvala lijepo. Sljedeći govornik, gospodin koordinator za EPP i ITRE. Imate dvije minute. Hvala lijepo, povjereniče. E, prije svega želim reći da imate podršku EPP-a. Vi ste nam e, obećali jedan ambiciozni pristup, to ste za, sada i pokazali, a ja bi se malo htio kao koordinator e, nešto reći o onome što ITRA očekuje da se dogodi u sljedećoj godini. Kad govorimo praktično, trebali biste s jedne strane postići ono što, imamo, što bismo zvali regulatornim okvirom, a zatim se tu postavlja i pitanje projekata a tu imamo i političko, političke prihvaćanje u zemljama članicama. Koliko ja vidim, ako želimo nastaviti biti ambiciozni, moramo imati posve drugačiji novi interinstitucionalni sustav ovoj godini kad se radi o europskoj strategiji podataka, to je u praktično, s praktične strane što radimo naši vlastiti podaci vezani za recimo proračun, još se trebaju odlučiti. I iako komisija naglašava otvorenost, otvorenost, otvorenost, mi smo sada vidjeli da i tu nekih razlika bi moglo biti. Međutim, to je nešto što treba ispregovarati do kraja godine između vijeća i parlamenta. Znači, kako ćemo eh, surađivati između ove tri glavne institucije kako bismo ostvarili ambicije koje imamo. Ista stvar sa proračunom. Imamo tri proračuna zapravo imamo imamo horizon, imamo obzor e, Europa, imamo imamo i pitanje vezano za sigurnost i proračun vezan za to. Međutim, praktično kad govorimo, ako odlučimo e, koji su pravi prioriteto, onda ćemo imati puno novih planova, ali nećemo imati novih novaca. A onda je važno koliko će prihvatiti našu ambiciju zemlje članice. Kako ćemo taj višegodišnji financijski moramo stvarno pokriti sa predviđenim sredstvima. Jer ja vidim da puno povjerenika žele ista sredstva potrošiti više puta. Gospodin tima to želi za zeleni plan. Vi svakako trebate novac za digitalnu strategiju. Zatim imamo već određene ispregovarane programe Dakle, kako vi očekujete da će se riješiti to međuinstitucionalno pregovaranje i kako će se to napraviti do kraja godine? Hvala vam. Hvala, gospodine Eler. Imate pravo. Moramo i našoj ambiciji pridati dovoljna sredstva. Prva stvar koju moramo imati na umu da je ta ambicija jasna. A isto tako, mi smo svi uvjereni da postoje, da imamo mogućnosti na raspolaganju da budemo proaktivni i predvodnica, a ne oni koji prate druge. U tom smislu još jednom ponavljam da se moramo osloniti na realnost, gospodarsku i industrijsku realnost, onako kako ona postoji u Europi. A kao što ste rekli, za to su potrebna sredstva. kad govorimo o definiciji i izradi platformi, otvorenih platformi, ali osiguranih protiv e, krađe podataka i tako dalje, tu moramo e, stvoriti određene saveze. Tu sve tvrtke znaju da potrebe postoje, rješenja ne postoje još uvijek i moramo brzo djelovati. Ovo pitanje e, proračuna je e, aktualno pitanje. Mi smo u svakom slučaju gledali u kojem dijelu proračuna možemo naći sredstva. A isto tako imamo dio proračuna koji je predložen i važno je da on ne bude smanjen u odnosu e, na ono što je bilo u prošlosti. O tome ćemo vrlo brzo u budućnosti razgovarati. Imamo također i određene fondove koji mogu biti mobilizirani, radimo na tome. Imamo također i područje kriptografije, e, šifriranja, na tome također moramo raditi kad govorimo o industrijskim podacima. I e, evo koliko nam je novaca otprilike potrebno, mislim da je otprilike potrebno 2 milijarde za mobilizaciju. Hvala lijepo, koordinator za iz INKO-a za socijaliste i Hvala lijepa. Hvala na vašem odličnom govoru. Dali ste nam zamisliti. E, nećemo sada govoriti o cijeloj bijeloj knjizi, ali vrlo je dobro da smo došli do jedne daleko vizije. Želimo da se Europa digitalno više razvije. To je apsolutno e, nešto što socijalisti i demokrati podržavaju. Mene donekle brine ovaj, e, neke stvari o kojima bih htjela nešto pitati. E, komisija se usmjerila prema proizvodnim djelatnostima, prema kompanijama i industrijama. Možete li nam vi dati neka uvjerenja da će ova digitalna transformacija dovesti do deregulacije internog tržišta? Ili će svu težinu toga i novac morati naći potrošači i građani? Hoćemo li i dalje imati koheziju i koherentnost? Ja se nadam da ćete nam reći da će doći do ne deregulacije, nego regulacije, već prema potrebi. Kako će, kako će građani i potrošači osjetiti učinke digitalne transformacije? Koji će biti učinak na njih na dnevnoj razini? da li će odluke donositi strojevi na dnevnoj razini, kako će pojedinačni građani osjetiti učinke ovog svega. Mi u SED-u gledamo, e, tražimo konkretne odgovorne i jako bi nam bilo drago da možemo vidjeti da su građani osjetili koristi od tih digitalnih promjena. Hvala vam. Hvala. Gospođo Skaldemoze, vaše pitanje je ključno i treba vam reći da smo jutros na kolegiju povjerenika dubinski razgovarali baš, baš o toj temi. Ovaj dio edukacije i obrazovanja je ključni dio ovog programa. Imate pravo, pred nama je nova evolucija i neće se sad to dogoditi u dvije godine. Ona je pred nama, ona je dupinska imamo e, temeljne promjene. I u tom smislu mi se moramo pripremiti za, za, to sada odmah, kako nitko ne bi bio ostavljen po strani. Temama kojima se bavimo E, te teme trebaju također uključiti rizike koji su, koji su inherentni unutarnjem tržištu. U tom smislu moramo osmisliti cijeli niz setova, normi i standarda. Evo, e, neki kritiziraju to pretjeranu regulaciju, ali to isto tako e, čini našu snagu i nećemo sad to koristiti kako bismo onda E, to sve skupa razmontirali. Platforme se moraju nama adaptirati, a ne obrnuto, uključujući i platforme koje će nuditi usluge i tu si postavljamo pitanje ko će biti e, zaposlen na tim platformama, da li se radi o zaposlenicima ili samostalnim djelatnicima, poduzetnicima i tako dalje. Tu naravno u igru ulaze i pitanja sigurnosti. Zbog toga na europskoj razini nudimo regulatorni okvir kako bi sve to bilo harmonizirano, budući da stvaranje tih platformi, ako dobro radimo, će omogućiti ubrzanje unutarnjeg tržišta, a ne uništavanje i e, unutarnjeg tržišta i mi ćemo sve napraviti kako bismo to ubrzali, e, ali štiteći naše vrijednosti. Hvala. Sljedeća je gospođa Patricia Proj. koordinator snd iz, iz ITRA. Evo, vrlo kratko, gospodine povjereniče, cijenili smo e, jako ono što ste rekli Zuckerbergu. Tu niste e, pazili kako ćete što reći, nego ste pozvali one koje je potrebno pozvati da podnesu račun. Oni trebaju isto tako preuzeti odgovornost kako sa pravnog stajališta, tako i u smislu poreza. Europa je je bila u stanju, a još će to više biti u budućnosti, da definira regulatorni okvir koji će zaštititi privatnost i tako dalje. No ja mislim da je sada pravo vrijeme da se, u tom, da se tom strategijom ide i dalje. I mislim da tu je, su potrebna značajna ulaganja kako bi se sve napravilo, e, sve što je potrebno. A je, postoji puno i infrastrukture koja nije napravljena i unutar Europske unije i to ugrožava na neki način našu demokraciju. Prema tome mi moramo više ulagati. Inače, inače ćemo biti samo potrošačko tržište, a mi nećemo moći napraviti što je potrebno. Čak ako proizvodimo roba koja na neki način, jer znači trebamo moći javnosti u Europi omogućiti da nam vjeruje. To bi, e, to bi mogla biti dobra ideja, ali moramo omogućiti e, da postoji javna infrastruktura možda koristeći neke nove e, tehnologije, centre za upravljanje podacima. Ali javnost treba biti u stanju koristiti te podatke kroz pametne gradove. Jer građani u Europskoj uniji moraju znati da ta tehnologija može koristiti njima kako bi se omogućila interoperabilnost i tako dalje. to je nešto što će omogućiti i u, da se napreduje ekonomski i u demokratski. E, e, Hvala. Radi se zbilja o dobrom pitanju. Tu imamo više aspekata. Ono što je ključno je da imamo taj zajednički prostor koji mogu svi koristiti u najvećem broju, posebno što se tiče javnih podataka. Radi se o zbilja mm, velikom eh, volumenu tih eh, podataka u javnom sektoru i to treba biti stavljeno na raspolaganje naših poduzeća, građana, malih i srednjih poduzeća, startup tvrtci i tako dalje. To služi inovaciji. U tom smislu imamo snažne e, prijedloge što se tiče obrade tih podataka, iskorištavanja tih podataka. No, s druge strane, Uzmimo na primjer automobilski sektor. Tu imamo industrijsku aktivnost koja će dovesti do proizvodnje podataka. Neke, neki podaci će biti povjerljivi. E, izrada i tako dalje, ali neki drugi podaci će biti e, na raspolaganju, moći će se dijeliti što se tiče održavanja i tako dalje. Tu svi imaju iste probleme i imamo interes da se takvi e, podaci dijele. U tom smislu e, moramo osmisliti i strukture upravljanja. To je osmišljenju dokumentima koji su predstavljeni i to će onda biti popraćeno i prikladnom regulativom, ne obvezujućom za poduzeća, nego sa snažnim indikacijama i smjernicama. Rekli ste da za to je potrebno mnogo ulaganja, imate pravo i to u okviru projekta. Govorio sam što želimo napraviti prvo e, u javnom sektoru. Radi se o stvaranju strukture koja će moći staviti na raspolaganje podatke u, e, na području istraživanja i tako dalje. Znači mora postojati takva struktura koja će e, skladištiti takve podatke. A s druge strane imamo isto tako i tretiranje privatnih industrijskih podataka kroz ovaj savez Alijons o kojem sam govorio. Mi smo ambiciozni i naravno to nas definira. Hvala lijepo. Gospodin koordinator im Hvala vam, hvala lijepo povjerenike na odličnom radu. Ja isto radu. Ja imam, ja ću sada nastaviti danski. Ako smijem imam jedno pitanje. Moja, počet ću s time da u mojem klubu mi prihvaćamo ovaj pozitivni pristup koji ste vi eh, koji ste vi zauzeli kad se radi o ovom cijelom pitanju. Mi imamo povjerenja da su ovdje visoko postavljeni standardi u onome što komisija želi napraviti i mi već to cijenimo. Moj kolega iz SND-a želi izbjeći deregulaciju. Ako bismo želi pozitivno misliti i smatramo da ne treba predaleko ići ni u suprotnom smjeru. Postoji i uredba o općoj zaštiti privatnih podataka i to je nešto što funkcionira internacionalno. Tu ima i određenih e, nedostataka za malo i srednja poduzeća i za nevladine organizacije i volonterske organizacije. A njih recimo u Danskoj ima jako puno. Znači kako se možemo pobrinuti da mala i srednja poduzeća nisu preopterećena? svim, svom tom birokracijom. Kako možemo sve to znači pozitivno raditi i koristiti umjetnu inteligenciju da ljude ne preoptereti. Hvala, hvala vam na vašem pitanju. Prije nego što odgovorim, želio bih eh, dati neke činjenice. Ja pokušavam davati činjenice i borim se protiv lažnih vijesti. Često imamo lažne vijesti e, o e, Europi koja nije dovoljno tehnološki napredna i koja ne može odgovoriti na izazove. Ja vam kažem da to nije istina i nije istina da Europa kasni u nekim područjima, u mnogim područjima. A sada ću vam odgovoriti da kad govorimo o ovom sustavu i regulaciji, svi moraju imati koristi od sustave mala i srednja poduzeća i naravno nećemo sad tu e, učiniti tu regulaciju još strožom. Trebamo vidjeti kako ćemo imati bolji e, pristup, možda možemo imati strukture koje isto tako mogu biti okupljene na jednom mjestu i na takav način olakšati posao e, poduzećima. Tu svi postavljamo pitanje također i zaštite podataka, zapošljavanja radnika koji će raditi na takvim e, mjestima. Tu u svakom slučaju moramo imati koristi za sve od takvih aktivnosti. Mnoge, e, mnoga e, mala i srednja poduzeća rade već određeni, određeno vrijeme u takozvanim lancima vrijednosti koji onda e, dovode do toga da cijela ta, cijeli taj lanac vrijednosti ima koristi od određenih djelovanja i stručnosti, ekspertize pojedinih dijelova tog lanca. Mi smo u potpunosti u skladu sa ovom vašom vizijom. Ja sam čuo mnogo vas koji su govorili o administrativnom teretu. Vi vidite da e, određeni regulatorni okvir se teško provodi u dijelu, u državama članicama je to teško i zbog toga ćemo to pojednostaviti. Sljedeći je gospođa Martina Labajova, koordinator ITREA. Hvala puno. Poštovani povjereniče, vidim da ste zadovoljni. Vidim da sada radite nešto konkretno pokrećeti ono što je zapravo prava vizija digitalne Europe. No mislim da ćete se slažiti sa mnom da je ono pravo što treba napraviti još pred nama osiguranja odgovarajućih proračunskih sredstava do ostvarenje podrške zemalja članica vaše vizije. Mene bi zanimalo koja je vaša strategija. provjera učinka i isto tako donošenje e, legislative samo tamo gdje je potrebno da to ne bude pretjerano. Ja sam pročitala vaša tri krasna dokumenta i kasnije ću ih čitati e, u avionu. Mi ćemo to svi večeras čitati, ali željela sam vas pitati da li biste nam malo više mogli reći o pitanjima vezano za industrijsku strategiju kako ćemo stvarno se pobrinuti da razvijemo u Europi tehnologije i platforme koje će nam pomoći da da iskoristimo sve podatke koje, sve prilike koje dobivamo industrijskim podacima. Žel, voljela bih od vas čuti što ćemo sutra, što ćemo preko sutra. Znači konkretne korake. Jer ako ne, budemo tako mislili, izgubit ćemo vrijeme. Kad govorimo o prilikama, trebamo imati na umu, a ja znam da to svak ponavlja, ali moramo imati na, imati na umu da ne možemo odvojiti, izdvojiti male i srednja poduzeća iz te jednadžbe. Čuli smo i od Dimko Ditra da smo svi u, na, na istoj strani. Moramo prestati govoriti općenito mala srednja poduzeća proizvode podatke, koriste podatke, rade s podacima. A tko zna, možda će neka evropska e, mala srednja poduzeća postati ti jednorozi kakve danas vidimo u Americi. Željela bih od vas čuti da nas povjerite da sve više malih i srednjih poduzeća bude uključeno i da im strategija bude pristupna. Molim vas da nam to nabrojite. 1, 2, 3, što ćete sutra i tako dalje. Hvala puno. Merci. Hvala. Gospođo Martina Đabajlova. Nisam siguran da će vam ovaj dokument sad pomoći da zaspete na večer, nego ćete sigurno ostati budni. Ima tu jako puno podataka i informacija. No, situacija je hitna. Moramo odmah djelovati. Da, države članice su u različitim fazama i u tom smislu komisija mora u određenom trenutku prije proračunskih pregovora okupi sve inicijative iz e, država članica. To je u okviru jedne strategije. E, vjerujete mi da e, ono što je napisano u e, strategiji je vezano uz zbilja uobičajeni razvoj industrijskog svijeta, industrijskih podataka i svi će se tu prepoznati. Kad govorimo o digitalnom aspektu, naravno sve to mora biti zadržano. Prva konkretna etapa je da ćemo u okviru OHSPC-a pokrenuti određene korake kako bismo imali taj efekt najave te isto tako bili e, sposobni početi izgradnju tih prvih kockica u okviru sustava kako bi te kockice mogle biti iskorištene u drugoj fazi i u trećoj fazi. Nadam se da ćemo to pokrenuti krajem godine, pa onda sljedeće godine i to sve će biti u okviru ovog saveza koji sam spomenuo. Ako se zajednički borimo da proračun bude, proračun bude na razini naših angažmana i e, isto tako ambicija, vi ćete se boriti s nama. Ako dakle se uspijemo izboriti, onda ćemo biti prvi. Ako ne, onda će neki nas preteknuti. Radi se o strateškom momentu, tada ćemo stvoriti algoritme e, koji će služiti svim našim lancima vrijednosti od malih i srednjih poduzeća. Sada gospodin Paolo Borkija, koordinator za IDU e ITRO. Jasno je da je digitalizacija nešto koja zapravo pokreće nešto što bismo mogli reći da je hladni rat jer ljudi pokušavaju uh, koristiti to na razne načine. Zbog toga je važno da se komisija probudi iz tog sna u kojem je bila zadnjih 20 godina. Kroz te zadnje dvije dekade uh, web se proširio, a mi smo spavali pogledajte samo ova zadnje, ove zadnje sastanke sa Markom Zuckerbergom. Jasno da onda podržavamo ovakve ishode o kojima vi govorite. Digitalni sektor treba prihvatiti sve to novo. Želimo da komisija preuzme svoje odgovornosti kako bismo zaštitili naš digitalni prostor. Isto tako trebamo određene mjere podrške poduzeti kako bismo se mogli boriti protiv konkurencije koja dolazi izvana. Ono što je bitno je boriti se za 5G mreže da li, će komisija u vezi s time poduzeti prave mjere, prave korake. Važno je naglasiti da nemamo dovoljno sredstava za to kako bismo uspjeli natrag vratiti prednost koju smo imali u, tehnološkim, u tehnološkom području. Ta nova digitalna strategija treba imati odgovarajuće alate, odgovarajuća sredstva kako bi nam omogućila da stvorimo odgovarajući ekoš e, ekosustav, možda korištenjem posebnih poreznih mjera. Dakle, povjereniče, koji su vaši posebni planovi, posebno kad se rade na, o tom digita, digitalnom sistemu i kako će se on u Europi razvijati, kako bi se mogao suočiti sa tim velikim gigantima koji dolaze izvan Europe. Merci, pour votre question et, et, et, et vous l'avez compris. Hvala gospodine Boršija. Komisija želi stvoriti ekosustav od kojeg će svi imati koristi, a radi se o tome da se obrađuju i e, velike količine industrijskih podataka u budućnosti koje će onda dovesti do povećanja produktivnosti i tako dalje. Tko će to e, stvoriti i tko će to koristiti? Ti podaci su sada već stvarnost. Ja sam vam rekao da su prisutni na, prisutni na zapadu nego na istoku, budući da tu imamo prvu raspoloživost. I sam, rekao sam da je situacija hitna. E, na to moramo odgovoriti u već postojećim tvrtkama. Tvrtke se moraju pokrenuti i ako uspiju, onda će to moći napraviti u semestrima koji dolaze. Neće to sad biti godinama e, nešto što će se izrađivati. Radi se o sustavu koji će onda stvoriti e, gigante. Vi se nadate da će tomu biti tako. Ovdje se ipak radi prije svega o specijalizaciji, sektorskoj e, specijalizaciji, o algoritmima koji, na primjer, govore o automatiziranoj, popraćenoj vožnji i tako dalje. I to e, ništa nije slično onome što imamo na području privatnosti podataka. Dakle, imamo sektore, na primjer, automobilske industrije ili e, molekularni biologije i tako dalje. I kao što sam rekao, vjerojatno nećemo imati gigante industrijskih podataka. No, za izradu takvih infrastruktura u svakom slučaju znamo što treba napraviti E, moramo imati e, isto tako stavljanje na raspolaganje podataka iz javnih sektora i, i važno je da se oni e, ti podaci mogu koristiti u okviru stvaranja tih algoritama o kojima sam već govorio. Tu stvaramo taj sustav koji će omogućiti Europi da bude predvodnica što se tiče industrijskih podataka i to je u svakom slučaju bitka koju moramo završiti. Hvala. A sada gospođa Vižini Žoron, eh, izvolite. Hvala gospodine povjereniče. Eh, slušala sam vas eh, u odnosu na probleme sa digitalizacijom i sa činjenicom da Europa nije dovoljno preuzela kontrola nad stvarima. Drugim riječima, što učiniti kako bi ovi giganti digitalnih industrija stvarno počeli pravljati porez. E, imamo milijarde e, e, dobiti i 14%, eh, eh, oni plaćaju puno manje poreza nego mala eh, evropska poduzeća i kako oni mogu prosperirati kad imamo takvu jednu nejednaku situaciju. Mi zapravo nemamo evropskog prvaka u takvoj industriji. Istovremeno je Trump odlučio oporezivati francusko vino, francuski e, sir i ja mislim da je to e, stvarno neprihvatljivo. Ovdje je e, Europa izgubila bitku. Rekli ste da će Europska unija uvesti sama svoj porez u odnosu na ove gigante digitalnih industrija. Međutim, zbog nekih zemalja kao što su Irska, kao što je Švedska i tako dalje, nismo uspjeli uspostaviti takav porez. Dakle, imam dva pitanja. Kao prvo, mislite da je to uopće moguće učiniti na razini Europske unije. Ovdje govorimo o porezu na digitalnu industriju. Drugo, kako ćemo biti sigurni da će Europa e, uzvratiti mjerama ukoliko e, SAD nastavi oporezivati francuski uvoz i europski uvoz. Hvala gospođo na pitanju. Stvari su jasne, potpuno jasne. Danas raspravljamo i pregovaramo na razini OECD-a u odnosu na ovaj prijedlog e, poreza i to obuhvaća 154 zemalja. Drago mi je što stvari dobro napreduju u tim pregovorima i što se svi skoro slažu e, skoro sve evropske zemlje, ali da, u pravu ste. U vašem pitanju e, ste rekli nešto što je točno, a to je da se SAD za sada još e, nije priključio tom sporazumu. Nadamo se da će do toga doći. Naravno da će odluka biti dobrovoljne prirode ako sam e, dobro razumio, radi se o porezu, kao što je svakakav porez, porez koji je obvezujuće prirode. Dakle, da, jasno sam rekao da ako ne dođe do dogovora na razini OECD-a, onda ćemo pokušati naći rješenje na drugi način. Naravno, potrudit ćemo se i privilegirati e, rješenje na razini OECD, ali ako do toga ne dođe, onda ćemo naći neko rješenje na razini Europske unije. I nadamo se da ćemo e, uspjeti naći jedno globalno rješenje. Ja vjerujem u uspjeh ovih pregovora. E, vi ste spomenuli neke države do koje je meni stalo e, je dalo je čekalo do kraja e, pregovora e, i platit će sav porez na kraju pregovora sa OECD-om. Hvala. A sada Zeleni, Imko, hvala gospodine povjereniče. Hvala što ste došli. E, kad imate ovako pun dan, e, imate tri materijala koja trebate prezentirati. E, kad se radi o bijeloj knjizi ja sam se, e, gdje se govori posebno o kvaliteti podataka gdje bi se trebalo poštivati e, povjedljivost podataka i privatnost podataka. To je mjera koju naš klub pozdravlja. Vezano uz to htio bih pitati da li biste e, razmatrali i tehnologiju koja mijenja sadržaj kao nešto što je aplikacija visokog rizika i mora poštivati ovakve obaveze kako bi se e, izbjegle e, bilo, bilo kakve pristranosti vezane za rasu ili rod. A značile bi diskriminaciju određenih e, manjinskih skupina i tako dalje. Kad se radi o digitalnoj strategiji, tijekom vašeg e, predstavljanja dok ste bili kandidat za povjerenika jasno ste rekli da nećete dovoditi u pitanje ograničen režim odgovor, ograničene odgovornosti digitalnih platforma. A sada u materijalu o digitalnoj strategiji vidimo da tražite jačanje odgovornosti platformi. Pa bi vas htio pa pitati, ako biste mogli objasniti kako ćete se pobrinuti da se uspostave odgovarajuće zaštitne mjere kako bi se izbjeglo uklanjanje sadržaja. Gospodin povjerenik. Hvala. Hvala gospodine e, na pitanju. Dvije e, važne stvari ču, sam ovdje čuo. Kao prvo, praćenje određenih sadržaja na određenim platformama. Postoje dosta striktna pravila u odnosu na određene kategorije. Vi to poznajete, svi ste radili na tome, teroristički terorizam, sve što ima veze s pedofilijom, djecom, zaštitom djecom. E, to su stvari oko kojih postoji vrlo jasna e, regulativa i vrlo jasne obaveze. I bio sam doista iznenađen i čuo sam da u nekim, na nekim platformama sada imamo algoritme i umjetne inteligencije koji e, mogu dosta dobro kontrolirati upravo te kategorije. Ne sve, ali evo, bar te najosjetljivije kategorije. Dakle, za sada imamo te neke preuzete obveze. Mene interesira u koliko će mjeri to biti učinkovito. Prije dvije godine je to bilo gotovo nemoguće e, zamisliti. Je li to stvarno funkcionira ili ne? E, kakva ćemo jamstva dobiti? Kakve rezultate? 80%, 100% uspjeha? E, ne znam. U svakom slučaju, cijeli sadržaj neće biti moguće pratiti. To sam rekao i to je jasno. Nadamo se e, da ćemo imati e, neke učinkovitije mjere nego ono što smo do sada e, vidjeli. Što se tiče dakle platformi, one će biti sada podložne obvezama sustavno govoreći, ali da pri tom nećemo dovesti u pitanje cijelo ovo pitanje odgovornosti, to imamo u direktivi e-trgovine i, ali ostaćemo otvoreni, imamo pred nama pregovore, vidjet ćemo što možemo osnažiti i što ne u odnosu na direktivu o trgovini. Imamo naravno tehnološke e, tehnološki napredak i, i promjene, ali i preuzete obaveze tih velikih igrača, to je za nas sada postala jedna prava obveza, nešto što tražimo, to traže svi europski građani. Hvala. Gospodin Ninisto, zeleni itre, hvala. I hvala povjereniče. Puno onog što smo danas čuli je stvarno e, dobro, puno e, dobrih e, obećanja. Jedan odgovoran pristup za sve evropske građane. To je stvarno dobro. Osnažit ćemo i naša prava, a istovremeno E, e, osnažiti mjesto Europe u e, ovom digitalnom svijetu. Ali ja želim stvarno naglasiti neke važne stvari, a to je veza između zelenog plana i digitalne agende. To je za Europu važno s dva razloga. To je važno u odnosu na sam E, na samu digitalnu e, agendu, e, prikupljanje podataka, sve to mora biti energetski učinkovito. Ali isto tako trebamo smanjiti emisije na jedan održiv način i Europa doista ima šansu da ovdje bude, da ima jedno vodstvo i važno mjesto. Evo recimo što se tiče kontrole elektrike, industrijski podaci. Kako će recimo mala i srednja e, poduzeća e, e, biti uključena u ovo? Imate li plan za standardizaciju podataka ili povećanu interoperabilnost? Kako kontrolirati energetsku učinkovitost ovih malih poduzeća? I još jedno pitanje E, veliki e, broj globalnih emisija dolazi upravo iz digitalnog e, sektora. 7% posto električne energije troši upravo digitalni sustav, a to će se udvostručiti uskoro. Dakle, što se tu može učiniti da bi se to smanjilo i trošenje energije, ali isto tako reciklaža, E, industrijski otpad. E, I u Europi e, moramo biti prvaci i u ovom i na ovom polju. Dakle, kako ste to povezali? Kako povezati zeleni plan i digitalnu agendu? Hvala. Izvolite, gospodine povjereniče. Hvala, gospodine Ninisto. Postavili ste dva vrlo važna pitanja. I to je doista od velike važnosti, od ključne važnosti, rekao bih. Svi ti podaci trebaju energiju. Kad vaša djeca ne znam, jedu u kantini, u nekakvom restoranu brze prehrane, tu imamo, e, oni šalju tu, e, evo, naruče recimo e, takvo jelo mobitelom, pa to vam je jedna nuklearna e, centrala na godinu u Europi, toliko je to energije. Dakle, da, e, svi ti uređaje troše jako puno energije i e, možemo tu više učiniti. Ono što je važno u odnosu na naše prijedloge, to je da, recimo, upravo u odnosu na ove industrijske platforme, kažemo da će se to udvostručiti svakih 18 sati. U redu, odlično. Ako imamo udvostručenu, e, udvostručeni kapacitet, onda treba jednostavno e, smanjiti za toliko e, korištenje energije. Dakle, znamo to učiniti, znamo kako to učiniti. Evo, ja dolazim iz industrije i znam da je to moguće, ali treba postojati volja. Zeleni plan daje ambiciju, to je popraćeno sredstvima, ali to je i fantastična prilika za Europa jer to je nešto što će trebati cijelom svijetu kasnije. E, jer naravno e, staklenički e, splinovi dolaze sada upravo iz ove industrije podataka i to puno više troše, troši, više proizvodi emisija nego cijeli zrakoplovni promet na ovom svijetu. Dakle, naravno, ne možemo imati zeleni plan bez tehnologije, ali ne možemo ni razvijati tehnologiju podataka bez zelenog plana. Sve je to ide sinergično zajedno. Dakle, svakako sva ulaganja, e, sva javna ulaganja moraju ići upravo u tom smjeru. Ako to ne učinemo, nećemo ništa e, postići. Hvala gospodin Krasnodebski, ECR. Hvala. Evropski programi su do danas uvijek polazili od načela da e, treba izjednačiti razlike u razvoju tehnologijama koje će omogućiti određenim regijama koje to zaostaju eh, da uhvate korak s razvijenim. I tu govorimo o toj nekoj europskoj sinergiji. Eh, novi programi eh, na području 5G-a, interneta stvari i umjetne inteligencije treba svakako isto tako eh, uzeti u obzir eh, kohezijsku politiku. Dakle, svi programi, prekogranični eh, programi, programi za istraživanje moraju ići u smjeru izjednačenja europskih regija E, dakle ovaj, ovo izvješće Teklin e, Europe e, u odnosu na umjetnu inteligenciju, dakle kakva je situacija, upravo pokazuje da države članice nisu jednako spremne u odnosu na ovu buduću umjetnu inteligenciju. Kako ćete vi odgovoriti na to pitanje? Postoji jedan kohezijski mehanizam jer ovdje ja vidim određeni rizik, a potrebno ga je izbjeći. Što se tiče e, digitalne e, evolucije, ne bi trebalo, revolucije ne bi trebalo doći do nove frakture u Europi. Dakle, mislim da bi ovdje trebali, da bismo ovdje trebali naći isto taj jedan element kohezije. Hvala, hvala gospodine Krasnodepski na vašem pitanju. E, evo mog odgovora. Možda ću se obratiti kolegici koja se bavi kohezijskim problemima e, i pitanjima. E, sigurno ću se pozabaviti tim pitanjem. E, čak i iako mogu reći da ovaj plan koji mi predlažemo je po definiciji prekogranične prirode i odnosi se na sve vrijednosne lance i obuhvaća sva europska poduzeća, e, mala i velika. Rekao sam e, da nam prvo treba ova mogućnost e, zajedničkog računanja, dakle ti, ta infrastruktura koja već sada postoji E, računala, e, super računala koja bi trebala e, biti dostupna svim sveučilištima u Europi. I dakle, tu nikoga nećemo ostaviti sa strane. Svi u to mogu biti uključeni. Dakle, ovo je jedan uspjeh i to će biti polazišna točka. Uspjeh koji se tiče svih država članica i e, na tom temelju ćemo nastaviti. Nadalje trebamo razviti strukture e, i to e, za svaku za svaki lanac vrijednosti i to u svim lancima vrijednosti. A dati ćemo posebnu pomoć onima koji treba pomoć u Europi kako bi na najbolji mogli mogući način koristili nove tehnologije, podatke ili algoritme koji će izraditi neki drugi. Ja vam jamčim da će e, javnim anonimnim podacima sve, sva mala poduzeća Europske unije i svi startupovi e, biti, e, imati pristup, besplatni pristup. Hvala, gospođa e, Mazurek. Hvala gospodine povjereniče. I vi ste upravo govorili o posljednjih mjeseci o tome kako je potrebno doći, da dođe do te digitalne revolucije u Europskoj E, ekonomiju, europskom gospodarstvu. Međutim, vidimo da bez e, potpore europskim malim poduzećima E, koji e, su izloženi velikoj konkurenciji u odnosu e, na cijeli svijet, da jednostavno to ne bi imalo nikakvog smisla. Dali ste nam puno novih elemenata danas, novih informacija i to će nam pomoći da odgovorimo na ovaj problem. Ali što je, i, zahvalno zahvalna sam na tamo, ali što je s ovim projektima koji već postoje na tržištu i koji daju mogućnost ambicioznim malim i srednjim poduzećima da djeluju E, e, na području novih tehnologija. E, recimo imamo probleme kao što je recimo borba, izbjegavanje plaćanja poreza, novi zeleni plan. Upravo bismo mogli, eh, bismo mogli ovu šansu iskoristiti u različitim zemljama Europske unije, Austriji, Litvi, Danskoj. Radi se o zajedničkim vrijednostima za cijelu Europsku uniju. Međutim, europska poduzeća doista žele inovirati. I potrebno je da sva poduzeća E, koriste, imaju neke koristi od ove nove strategije, zajedničke evropske strategije. Postavili ste mi jedno široko pitanje, gospođo Mazurek. Je li ovo revolucija? Ja bih radije rekao da se radi o evoluciji. O promjenama. Baš kao i zeleni plan, e, ta će evolucija trajati 25 godina. Trebamo učiti, mi smo ljudi. I cijela jedna generacija e, će sudjelovati u toj evoluciji. Ali naravno, odluke treba donijeti danas. A e, primjena će imati učinak na mnogo što. Što se tiče javnih podataka, tim javnim podacima, ti javni podaci moraju biti dostupni svim europskim malim i srednjim poduzećima. Mogućnost e, korištenja tih podataka i novih tehnologija treba biti takva da će e, koristiti javnom sektoru. Čuo sam ministre koji su mi rekli evo ja ću se koristiti e, takvim aplikacijama da bolje razumijem e, kako funkcionira e, porez i ubiranje poreza. Imamo prijevare vezane za porez u svim državama članicama. Evo, ovo je jedna korisna primjena. Sofisticirani algoritmi koji će nam omogućiti da nađemo oni koji varaju. Dakle, modernizacija tih instrumenata i korištenje tih instrumenata za bolju učinkovitost javnog sektora i to je važan dio e, ovog e, današnjeg plana. E, on nije striktno govoreći dio plana, ali se podrazumijeva. Jer čim imamo proizvodnju podataka, ti podaci bi trebali služiti za boljitak, za inovaciju, za bolju učinkovitost i svakako između ostalog i javne uprave, a sve to e, u korist svih naših građana. Hvala. Gospođa e, Kontura Imko. Hvala gospodine e, povjereniče. Vi ste e, na neki način govorili o tome na koji način e, umjetna inteligencija može biti opasna. Naravno, tu postoje rizici i to je dobro da znamo da postoje rizici. Međutim, e, umjetna inteligencija na neki način ugražava i slobodu, temeljnu slobodu građana. E, ljudska prava. Zašto? Zato što ne postoje metode procjene e, takvih rizika i kako e, mislite to popraviti. Nadalje, čuli smo nešto i o korištenju umjetne inteligencije, recimo prepoznavanja crta lica na raznim mjestima primjerice što ako se bude koristilo takvim metodama na radnim mjestima što bi dovelo do E, većeg nadzora nad e, radnicima, a poslije toga i eventualno zlouporabe e, tih prikupljenih podataka. Dakle, što ćete učiniti kako bi se izbjeglo tako nešto, kako bi se zapravo poštivala prava radnika, njihov dignitet i sačuvali osobni podaci radnika. Nadalje, E, Europa e, je primila ogroman broj e, turista 2019. godine, otprilike 400 milijardi eura dobiti za Europsku uniju. Europa je prvi turistička, prva turistička destinacija u svijetu. To je prvi sektor što se tiče stvaranja novih radnih mjesta u Europi. Turizam je jamačno i za vas prioritet i kažete da bi tu umjetna inteligencija mogla biti od velike koriste. Želim znati ima li komisija namjeru uzeti u obzir upravo ovaj sektor, sektor turizma naročito kada bude trebalo financirati istraživanje e, u odnosu na umjetnu inteligenciju, na big data, velike podatke i na sve druge podatke vezane za to jer to je izuzetno važno. E, da, gospođo, da, naravno, spomenuli ste ljudska prava, to su upravo te vrijednosti koje želimo e, provjeriti. Želimo provjeriti jesu li algoritmi kompatibilni sa poštivanjem ljudskih prava. Dakle, e, poštivanje tih osnovnih ljudskih prava. To je upravo ta tema, e, to je upravo ono o čemu sam govorio kada sam govorio o toj provjeri koja je potrebna u odnosu na metodu provjere ex ante Dakle, provjera e, vrijednosti e, koje imamo u e, algoritmem, algoritama. Što se tiče provjera prepoznavanja crta lica, to postoji vrlo striktnim uvjetima biometrijske provjere u zračnim lukama i to je pokriveno u ostalom GDPR-om. Dakle, e, treba nam malo vremena, mi e, znamo točno kada i kako se može e, koristiti prepoznavanjem crta lica. Ista stvar se odnosi i na provjeru crta lica na radnim mjestima. Naravno da se ona ne može sustavno obavljati i bilo kako može e, se primjenjivati u vrlo konkretnim slučajevima kada za to postoji jasna potreba, recimo ulazak u jednu vrlo, e, ne neko vrlo sigurno mjesto gdje treba provjeriti tko ulazi, kad ulazi i kako ulazi. U svakom slučaju, što se tiče turizma, e, da, tu ste spomenuli taj vrlo dinamičan sektor koji je izuzetno važan za Europsku uniju, dakle turizam e, je e, važan i on je sam po sebi vrijednosni lanac. E, imamo platforme vezane baš za turizam, samo za turizam, nove načela koja tamo postoje i naravno da tu je primjena umjetne inteligencije izuzetno važna. Naravno da ćemo imati dovoljno vremena za to, ali postoje već neke stvari, postoje neka regulativa i treba je možda samo e, prilagoditi. Hvala, gospođa sophie iz GUE. Imate riječ. Hvala. U vašoj strategiji govorite o e, vraćanju povjerenja u da sadašnju i buduću tehnologiju. Korine je rekao e, previše povjerenja je opasnost. U tom smislu nepovjerenje je velike prema tom novom e, prostoru. Povjerenje se stječe, ali ne isključuje kontrolu. Ono što treba prije svega da platforme se podvrgavaju pravilima, da plaćaju porez, da ne iskorištavaju u svoju dominantnu poziciju i da također prestanu sa dumpingom. Moramo imati vrijednosti e, javnog sektora, e, isto tako zaštita privatnih podataka, sve treba biti u e, srcu naših politika. Trebamo promijeniti logiku. Što se tiče vaših angažmana o zaštiti podataka, kakvi su vaši angažmani vezano uz to? Govorite kao o novom e, Eldoradu. E, no, kako ćemo to monetizirati? S druge strane, govorite isto tako i korištenju zdravstvene svrhe ovih digitaliziranih podataka. Ja smatram da to mora u svakom slučaju biti jako zaštićeno. A sada nešto vezano uz prepoznavanje slike lica to postoji i to se razvija. I u tom smislu trebam reći da imamo cijeli niz zabrinutosti mladih, e, malih e, i nevladinih udruga ono što e, mi je žao da u ovoj vizi isto tako ne čujem glas onih koji su zaboravljeni, oni koji su e, na neki način žrtvovani u toj novoj digitalnoj tehnologiji, e, radnika u Amazonu, e, šofera Ubera i tako dalje. Mi si postavljamo pitanje gospodine povjereniče u pod koju cijenu ćemo isto tako e, stvoriti novi svijet. Hoćemo li žrtvovati tu naše vrijednosti, ljudska prava i tako dalje. Jako je važno da imamo e, jasna i transparentna, e, jasne i transparentne prijedloge. Kad sam slušao prvi dio vašeg govora, Postavio sam si pitanje jeste li bili sa mnom prije nekoliko dana kad sam se susreo sa predsjednikom jedne velike digitalne tvrtke. Jer ono što ste mi vi rekli sam i ja njemu rekao skoro riječ po riječ. I evo, Osjećam se u potpunosti u skladu s onim što ste rekli. Da, to je ono što kažem onima koji nam dođu e, i dođu razgovarati s nama o tim e, novim platformama. Znači utjecaj na tržište, socijalna odgovornost i tako dalje. Ja sam rekao da sve ono što nije zabranjeno nije nužno dozvoljeno. Moramo imati odgovornosti koje su dijeljene od socijalne odgovornosti i u tom smislu uistinu dijelim ono što ste rekli. Dakle, mi ćemo na tome raditi sljedećih mjeseci, uključujući i E, ovaj e, digitalni akt koji će biti e, prezentiran na kraju godine. Nikad nisam govorio o novom crnom zlatu, ja ne volim taj, taj pojam. Naravno, kao što ste rekli, svi podaci trebaju biti osigurani. Imamo znači tu proceduru anonimizacije. To mora biti jasno ustanovljeno u okviru točno utvrđenih procedura tu se u svakom slučaju slažem s vama. Slažem se s vama i vezano uz medicinske podatke. Tu ćemo koristiti algoritme koji eventualno mogu biti korišteni izvan Europske unije. I kad govorimo o zdravstvenim podacima, ja sam bio taj koji je u kolegiju govorio da trebamo paziti da se takvi podaci onda ne gube i da na neki način ne cure izvan e, sustava i granica Europske unije u svakom slučaju moramo imati na, na umu cijeli niz različitih aspekata, ljudski faktor, korištenje dijeljene podataka i tako dalje. Za nas e, je to jako važno pitanje i to je zbilja dio naše politike. Hvala. A sada idemo brzo na sljedeću, mm, sljedeću rudnu. Deset govornika svaki jednu minutu ima na raspolaganju, a nakon toga ćemo zamoliti povjerenika da odgovori na ta pitanja u pet minuta. E, hvala puno. Povjereniče, dobro je da ste danas s nama na ovaj važni dan koji put se osjeća osjećam stvarno dobro kad sam dio europske institucije, a to je jedan takav dan. Ova tri dokumenta koja su prezentirana bavite, bave se pitanjima ne, ne pitanjima koja su pitanja od jučer, danas ili sutra, nego su to pitanja kojima ćemo se baviti već nekoliko godina i zapravo su to pitanja koja se odnose na budućnost Europe sljedeći 10, 15, čak i 20 godina. To, se pitanje, to su pitanja koja će omogućiti našem gospodarstvu da ostvari još više dodane vrijednosti, da bude čišća, da se razviju tehnologiju ja bih to zvala e, regulativom za inovaciju. Zato pozdravljam ambiciozan plan koji je komisija pripremila posebno vezano za podatke. Jedno konkretno e, pitanje. Vi predviđate te da će do kraja godine biti doneseni zakoni koji će se odnositi na to kako vlade koriste podatke da bi se dokumenti bili, da bi dokumenti bili kako treba obrađeni, e, trebaju svi dionici biti uključeni. Hvala vam, hvala vam. Gospođa Gretačar hvala, hvala. E, povjereniče što ste s nama, uvijek je to zadovoljstvo. Europa ima jedinstveni model socijalno-tržišne ekonomije. To nas čini ponosnima i omogućuje našoj Uniji da raste. A što znači socijalno poštenje, ekonomsku konkurentnost i e, poštivanje prava građana. Sada imamo priliku da taj model obnovimo kako bismo došli do socijalne tržišne digitalne ekonomije imamo e, ovdje citat ovdje Europa Europa je obično nešto što se kritizira ali ono ko, onaj ko želi poštati globalni igrač i ako želimo zaštititi naše zajedne vrijednosti moramo definirati standarde i onda igrati. Što se tiče umjetne inteligencije i e, digitalne strehe, imat ćemo sljedećih nekoliko mjeseca, mjeseci vremena analizirati <laughs> komisijin prijedlog, ali općenito naša obitelj politička biti će jako zabrinuta vezano za socijalnu strategiju, tako da se želimo da se tu uključe sva prava koja se odnose na rodnu i druge e, jedna ravnopravnosti. Sad ću govoriti o onome što je već govoreno na našim zajedničkim sastanama. Rekli ste da ćete pokušati europsko internet tržište i regulativu znamo da znamo ko je odgovoran za, za poštivanje europskih zakona, a u, na digitalnom tržištu stvari nisu tako jasne. To ste i sami rekli. Važno je za potrošača da nema samo jedne, jednog subjekta koji je odgovoran za poštivanje europskih zakona isto tako potrošač nije, nije siguran ni kad se radi o proizvodima koji dolaze iz trećih zemalja. Želimo protokol pokazati da se, želimo imati platforme koje će pokazati dobru volju obiju svih uključenih strana. Htio bih vas pitati da li, kad, da li će digitalno tržište uključivati jasni mehanizam koji će definirati odgovornost za proizvode iz trećih zemalja i da li će se tu uključiti i sve ono što je potrebno da se zaštiti potrošača i kako možemo takve mehanizme uvesti. Molim vas da pazite na vrijeme jer imamo još 20 kolega koji žele postaviti pitanja. Gospodine povjereniče. jasno je da je potrebno ostvariti konkurentnost u digitalnom svijetu gdje se e, radi o tome da se Europa bori sa Azijom e, i SAD-om. Isto tako, naši, naši partneri, odnosno druge strane, ne e, igraju uvijek pošteno. Pa mi trebamo Prema tome ne natječemo se na, po jednakim uvjetima, a što ne znači da ne možemo biti konkurentni, moramo biti pametni i inovativni i trebamo surađivati kako bismo došli do inovativnih rješenja i kako bismo uključili male i srednja poduzeća i kako bismo iskoristili njihovo tehnološka znanja. Dakle, povjereniče, trebamo iskoristiti sve moguće standarde kako bismo osigurali konkurentnu Europu, a kako bismo iznad svega zaštitili privatnost naših građana. Gospodin Žanle Kapela. Uh, a sada Inko Hvala lijepo. Bijela knjiga o umjetnoj inteligenciji otvara puno pitanja i mi pretpostavljamo da, ćemo, da će se uspostaviti regulatorni okvir za ovo sve. A isto tako imamo i dobrovoljno etiketiranje. E, koja će međutim biti vrijednost tih etiketa i koja od ovih dviju opcija je istina? A, ovaj, ristici neće biti dovoljno pokriveni ažuriranim e, tjelesnim e, zakonskim okvirom i B biti će dovoljno pokriveno i nisu potrebne ove dobrovoljne etikete. E, imamo vrlo visoke e, kriterije kad se radi o rizicima kod proizvoda za djecu. Zašto želimo drugačije postupati kad se radi o umjetnoj inteligenciji? Gospodin eh, Jean-Lin Lacapelle, izvolite. Hvala gospodine povjereniče. Da, i rekli ste da naš tehnološki digitalni sektor još uvijek nije u punom potencijalu. Google, Amazon, eh, Facebook, GAFA su prije svega američke tvrtke. Sada imamo tvrtke eh, iz Kine koji žele uvesti G5, 5G u Europu. Zabrinjavajuće je što strane tvrtke dominiraju digitalni sektor u Europi, a mi to moramo trpiti. Europa u tom smislu je oslabljena. Mi ne možemo stvoriti naše vlastite šampione. Eh, imali smo 70. godina gdje smo stvorili Airbus kako bi kontrirali Boeingu i dominantnom eh, položaju Boeinga. Moramo to napraviti na području eh, digitalne tehnologije. Treba nam naša Silicon Valley. Trebamo imati tu veliku Europu industrijske suradnje kako bismo imali pristup temeljnim tržištima. Možete li nam, gospodine povjereniče, reći koje su to mjere koje će poduzeti kako bismo stvorili te šampione digitalne tehnologije? Hvala. Sada gospođa Leton Markeš, izvolite. Da, kad govorimo o nekim aspektima, Postavlja se pitanje kako će ta strategija biti korištena da se unaprijedi javni sektor i javne usluge. Tu moramo isto tako zadobiti povjerenje naših građana u digitalnu transformaciju. Mogu li se ti podaci okupiti na jedno mjesto? koristeći također podatke iz privatnog sektora. Koja je vaša strategija kako bi isto tako javni sektor koristio e, podatke iz privatnog sektora? I sad još jedno pitanje. Ne trebamo odgovor danas. Da li smatrate da ova strategija prešutnog e, e, potvrđivanja je nešto što je e, prikladno za naše platforme. Hvala vam svima. Hvala povjereniče što ste nam prezentirali ono što želite raditi sljedeće i pet inteligencija uglavnom se odnosi na podatke i na računalstvo. Prema tome moramo konsolidirati i jedinstveno tržište i investirati u infrastrukturu. Moje precizno pitanje je sljedeće. Budući e, se radi o javnim i privatnim kapacitetima u oblaku koja možemo povezati. Nije potrebno početka početi sa izgradnjom europskog oblaka. Kad se to uzme u obzir, može li se komisija pobrinuti da se da se napravi ono što je potrebno, iako to nije predviđeno da ne bude napravljene do druge polovice 2020. Ne smijemo zaboraviti, ovdje koristim riječi komunicije. Razlika između uspjeha i neuspjeha um, e, sljedećih pet godina odredit će se, odlučit će se u sljedećih nekoliko tjedana. Hvala vam što ste nam prezentirali vaše ambiciozne ideje. One su još uvijek e, traže, one su još uvijek na razini ideja i traže legislativu. E, što se tiče zakonodavstva o zaštiti podataka podatak u Europi tu je bilo puno nedostataka za digitalnu industriju, a sad treba naći izlaz, a da se istovremeno ne ugroze standardi. Međutim, u konačnici Više se tu radi o prevelikoj količini regulative i administracije, umjesto da se daje podrška potrebnoj inovaciji. Digitalne industrije su, su uh, uh, pokazale da je slobodan pristup američkih kompanija bio vrlo uspješan, a, a samo i 12 ima, ima sjedište u Europi, a 45 u SAD-u kako ste sigurni da je ovo pravi način da se ide naprijed? Možda, eh, ako da, niste odlučili da ćete učiti od ovih modela koji su bili najuspješniji. Hvala. I hvala povjereniče što ste nam prezentirali danas vašu inicijativu. Drago mi je da ste spomenuli kibernetičku sigurnost. Eh, bili smo na sastanku, na, na konferenciji o sigurnosti u Minhenu i da bi što se tiče e, te zajednice po meni kibernetička sigurnost nije još dovoljno uključena u holističko razmišljanje o sigurnosti općenite. Zato pozdravljam vašu e, inicijativu, a jedan od dosjea koji mi imamo u našem odboru je vezan za kibernetičku sigurnost. Kako će istraživanje moći biti uključeno u vašu strategiju? Mislite li da je centar za kompetentnosti pravi način da se time nosi i kako će se to uskladiti sa vašom strategijom i u nju uključiti. Da li će se uspjeti e, razviti sve što je potrebno u regionalnom okviru, a posebno kad se radi o direktivama koje treba uzeti u obzir. Hvala puno. Gospodine povjereniče, evo imate puno pitanja, samo pet minuta na raspolaganju. Jako ste darežljivi, sad imam pet minuta umjesto dvije minute. Da, ali imali ste puno više pitanja, da, vidio sam u svakom slučaju. Puno toga smo čuli u istinu. vraćam se na nešto što je izuzetno važno, a tiče se upravljanja i podjele dijeljenja podataka. ćemo jako veliki opseg podataka koji će biti stvoren i u tom smislu moramo stvoriti upravljanje e, koje će biti horizontalno upravljanje podacima. Znači korištenje, anonimizacija, dijeljenje, ponovno korištenje, to su sve ključne riječi. Radi se o horizontalnom europskom okviru za cijeli kontinent, a nakon toga ćemo imati sektorske e, specifičnosti u okviru takozvani data common spaces Svako će imati svoj prostor sa specifičnostima, a nakon toga ćemo imati i e, di, zakonodavni okvir koji se tiče podataka i tu ćemo regulirati e, poveznice između e, podataka iz javnog i privatnog sektora. Mi smo to jasno predvidjeli. Kalendar je jako jasan i znamo kuda želimo ići. Znači to je sve ono što se tiče ovog aspekta. Mnogi su o njemu govorili upravljanja. Često smo čuli to pitanje o socijalnoj dimenziji, rod, jednakost i tako dalje. To su ključna pitanja ali možemo ih lagano riješiti ako svi budemo uvjereni da se to mora e, raditi na najbolji mogući način i e, da to zapravo upišemo na početak lanca kako bi se to tretiralo na pravi način u okviru e, algoritama zaštita podataka zapravo potrošača već naravno postoji nešto vezano uz to, ali mi ćemo to modernizirati zahvaljujući algoritmima. Na primjer, Danas kad uvozite igračke i tako dalje, postoje pravila. Ako ta, e, ta igračka ima algoritme u sebi, onda mora biti isto tako e, nositelj određenog certifikata. Ta pravila dobro znamo i znamo kako ih možemo prilagoditi i vidjeti da li je to moguće ili moramo stvoriti e, nove stvari. Drugo, transparentnost vezano uz e, druge igrače, Kina, SAD i tako dalje. Da, vidjeli smo e, da je korištenje privatnih podataka dovelo do stvaranja tih velikih e, divova digitalnih tehnologija, ali to je bilo zbilja na području privatnih podataka, a industrijski svijet je potpuno drugačiji. Na primjer, e, e, evo, e, Znači, prošli tjedan smo imali predsjednika velike tvrtke sa 35 ili 40 tisuća radnika i neću govoriti o imenu, nećemo to spominjati u parlamentu, ali ono što želim reći da naši inženjeri su isto toliko kvalitetni kao i e, inženjere te e, velike tvrtke. Moramo tim tvrtkama E, koji zapošljavaju te naše inženjere dati mogućnost da napreduju. Evo, vidim da e, vrijeme brzo prolazi, e, vjerojatno ćemo ponovo govoriti o 5G, sad kibersigurnost, to je jako ključno. Što se tiče istraživačkih programa, imamo već obzor 2020. i digitalna Europa. A kad govorimo o inovacijama ili prekopiravanju onoga što rade Amerikanci, mi to ne radimo, ne prekopiravamo, da, neki e, e, isto tako e, se bore da imaju pristup određenim prostorima kod nas, budući da oni se isto tako žele pozicionirati na tim platformama koje ćemo mi stvoriti za industrijske podatke. I to će funkcionirati za sljedećih deset godina i puno duže, naravno. Zbog toga jako je važno da zajedno pošaljemo e, poruku stvarnosti, realnosti, da se zajedno pokrenemo. Ne smijemo biti ni u kojem slučaju naivni, ne smijemo slušati one koji nam govore da je Europa izgubila rat. E, nismo izgubili e, borbu što se tiče industrijskih podataka, eksante platformi i tako dalje. U svakom slučaju morat ćemo to e, zajedno regulirati, moramo imati bolje promišljanje i bolji okvir. E, nudimo vam e, zajedničku suradnju u sljedećih nekoliko mjeseci. Hvala povjereniče. Možemo još malo produžiti preko šest sati. Unaprijed zahvaljujem prevoditelja. Samo ako sljedećih deset govornika poštuju tu jednu minutu koja im je dala gospođa Penkova je prva na popisu. Hvala gospođo predsjedavajuća i hvala povjereniku Bretonu na prezentaciji što ste nam prezentirali ambicioznu digitalnu agendu. Mislim da svi možemo shvatiti koje su koristi od svega, noviste e, i da je potrebno da bi se to ostvarilo osigurati kibernetsku sigurnost. Ja znam da određeni e, opće uprave rade trenutno upravo na sigurnosti vezano za oblak. Kako ćete surađivati sa Digifizmom i povjerenikom Dombrovskom i imate li zajedničkih prijedloga koje ćete nam iskomunicirati. Isto znamo da, da je Europska komisija da se planira NS direktiva pa sad pitam kako ćete se vi pozabaviti pitanjem harmonizacije, posebno što se tiče obaveza nacionalnih kompetentnih vlasti i operateri koji, kao i operatera koji se bave tim uslugama. Gospođa Kluni, hvala puno, hvala povjereniče što ste s nama danas i drago mi je bilo da želite anonimizirati podatke jer je to za nas vrlo važno. Govorili ste o poticanju tijek industrijskih podataka kako bismo došli do zajedničkih e, podataka, a mislim da je to isto tako jako važno, a važno je i namaknuti sredstva za to. Kako će izgledati te platforme, tko će biti odgovoran za administrativnu fazu, tko će se pobrinuti za pravi način lokalizacije i zaštite podataka. Htjela vas pitati i o jamstvima koja ćete, kojima ćete zaštititi potrošače kad se radi o umjetnoj inteligenciji jer već imamo puno zakonodavnih akata u tom e, području. Da li je to dovoljno da bi se zadovoljilo e, ono što brine e, potrošače ili ima kakvih novih prijedloga koji će ukinuti one koji sada postoje? Gospodin Belami, hvala puno. Hvala. Gospodin Belami, izvolite. Hvala vam u istinu na ovoj prezentaciji. Sad jedna stvar koja mi je važna. Mi smo čuli vašu optimističku, optimističnu poruku da Europa nije izgubila e, rat, ali naši građani imaju osjećaj da se budućnost Europe piše negdje drugdje. E, koje su sad e, mogućnosti i sredstva koje će nam, ćete nam dati kako bismo mi mogli ispisati našu povijest Europe? Kad govorimo od E, o 5G, često čujemo i znamo da to nije sad produljenje 4G, to je nova arhitektura što moramo revidirati u onim smjernicama koje imamo danas, posebno što se tiče tržišnog natjecanja, kako razdijeliti s jedne strane otvorenost konkurentnosti kako bismo imali najbolji proizvod, a s druge strane ostvariti pravu strategiju kako bismo e, zaštitili naš suverenitet. E, jako je važno to u svjetlu e, isto tako razvoja naših E, tvrtci. Hvala, gospođa Tofagije, izvolite. misario ma il fatto che abbiamo a disposizione delle nuove tecnologie che... Defekte, činjenica da imamo na raspolaganju novu tehnologiju koja će omogućiti svakom građaninu da je koriste velika je prilika. Isto može, vremeno može biti i skliska padina gdje moramo razmišljati o tome kakve su se stvari dogodile u zemljama izvan Europe i kako će se koristiti podaci europskih građana ako se budemo e, oslanjali samo na instrumente razvijene izvan Evropske, izvan Europe. Trebamo moći podržati autonomne standarde kako bi Europa bila u poziciji da bude nezavisna u tehnološkom smislu. To je veliki izazov i ja mislim da bi tu male i srednja poduzeća mogla igrati presudnu ulogu. Jučer smo u itreu primijetili da su da mala i srednja poduzeća imaju s tim u vezi problema. Što će e, komisija napriti, napraviti da bi pomogla malim i srednjim poduzećima kako bi se i one mogle uključiti u istraživanje i razvoj? Gospodin Fuselager. Hvala što ste došli nemojte, molim vas, ovaj, mislim da ne biste trebali podatke smatrati naftom jer će to krivo tumačiti naftne kompanije. Ako razmišljam, međutim, kad sam krenuo u politiku došlo je do, došlo do novog zakona o zaštiti privatnih podataka, a ja nisam znao kako da krenemo dalje, a da istovremeno ne moram plaćati e, skupe advokate koji će mi u tome pomoći. Drugo, to, kako znači se to može riješiti da se istovremeno nemaju troškovi i poštuju zakoni? A što se tiče konkurentnosti svih dokumenta, ako gledam sa stajališta malog i srednjeg poduzeća, želim tržište na, u oblaku koje će biti regulirano, da istovremeno bude otvoreno, da imam dobru uslugu i dovoljno igrača. A zašto trebamo tu federativnu E, strukturu, možete li mi to reći kako to izgleda sa, jedne države? Hvala, gospodine povjereniče. Htjela sam vas pitati nešto vezano za platforme koje ste spomenuli u početku vaše prezentacije i u odnosu na unutarnje tržište u dokumentima koje smo vidjeli naglašavala se digitalna e, strana stvari i tu se govorili da brojni proizvodi koji dolaze na unutar tržine su zapravo nisu originali nego su krivotvorene ulaze svejedno na naše tržište što mogu vezano za to napraviti, za takve proizvode napraviti novi zakoni koji bi se e, bavili digitalnim tržištima kad oni ne poštuju standarde i kako ćemo u praksi odlu, se, se pobrinuti da se naša pravila odnose i na ono što, čime se trguje na internetu, odnosno online. Hvala gospodin Bompar. Izvolite. Dobar dan gospodine Boto, Hvala na vašoj interesantnoj prezentaciji. Vi ste rekli eh, koliko su podaci i digitalna tehnologija važni u našem društvu. U tom smislu se postavlja pitanje i infrastrukture. Važno je da tu očuvamo naš suverenitet, no isto tako moramo se braniti od svih pokušaja destabilizacije e, u budućnosti. E, danas ne možemo tu autonomnost garantirati, na primjer kabli koji idu e, prema SAD-u. Tu smo kroz e, informacije gospodina Snowdena dobila, dobili e, informacije o e, znači špijonskim aktivnostima i tako dalje. Kako ćemo to spriječiti u budućnosti? Neovisnost treba isto tako dovesti do toga da imamo autonomnost strateških poduzeća kao Alcatel i tako dalje. U publikacijama nije jasno kako će funkcionirati ovi Eh, data eh, centri podataka. Gospodin Flego, izvolite. Hvala, hvala predsjedniče. U novom naime prijedlogu proračuna za razdoblje od 21. do 27. vidjeli smo da za program Digitalna Europa sredstva su smanjena za čak oko 26%. I to nikako nije u skladu sa jednim od ključnih prioriteta Unije koja mora biti spremna za novu digitalno doba bez dostatnih financijskih sredstava naravno da ćemo teško konkurirati velikim digitalnim silama pa molim komentar na to. s druge strane europa danas ima ogroman potencijal za razvoj umjetne inteligencije s obzirom da je jedan od lidera u sektoru robotike i autoindustrije. zbog toga i postavljam pitanje s obzirom dakle da se s jedne strane sredstva smanjuju što onda konkretno komisija planira napraviti odnosno kako izgraditi europski okvir pravni okvir za razvoj umjetne inteligencije koji će sadržavati tri ključne europske komponente pouzdanost etičku i moralnu odgovornost i tehničku izvrsnost. hvala. Um, Hvala, hvala predsjedavajućem. Povjereniče, dolazimo do kraja, pa bih htjela iskoristiti priliku da vam kažem da vaše iskustvo, znanje i strast koju imate za, jedinstveno tržište za nas je bez cijene. Materijal o umjetnoj inteligenciji isto tako pokazuje da ćemo odlično surađivati tijekom sljedećih nekoliko godina, ali u komunikaciji, kad ste govorili o budućnosti digitalne Europe, tu je bio jedan važni element koji nije, koji nije a to je geoblocking, kojega nije bilo. Ja se naime pitam da li to znači da komisija nije spremna e, prijedlog napraviti gdje će razmotriti ovdje o regulativu u tom području ili i željeli o, i neće i željeli o tome obavijestiti parlament prije 23. ožujka jer ona današnja regulativa ne potpi, pomaže potrošačima da dođu do digitalnog sadržaja. Ja bih zato se htjela uvjeriti da vi želite promijeniti tu situaciju i da to smatrate hitnim. Gospodin Tozinovski, Dobar večer, gospodine povjereniče. Naš eh, klub tradicionalno želi unutarnje tržište eh, bez unutarnjih granica i otvorenje prema van Mm, mi ćemo imati u ovom našem unutarnjem prostoru puno veću obradu podataka, no previše striktna regulativa može stvoriti i snažnu reakciju e, na međunarodnoj razini. Hoćete li e, tražiti ravnotežu između ovog otvorenog i zatvorenog pristupa što se tiče e, ovog cirkuliranja podataka između Europe i e, ostatka svijeta. Hvala. Gospodine Breton, imate pet minuta za odgovore i za e, vaše zaključke. Pet minuta za svaki dio, gospođo predsjednice. Hvala. Ovo je uistinu bila jako plodonosna rasprava i ja ću vas morati ponovno doći vidjeti individualno ili u e, klubovima e, kako bismo mogli nastaviti ovakav e, izuzetno plodan razgovor. Jer nije dovoljno jedno poslijepodne kako bismo zaključili, kako bismo i razmijenili impresije vezano uz ove dokumente koje smo upravo objavili. Sada što se tiče DigiFisma i DigiConnect, da, financiranje je uključeno i u okviru toga DigiConnect i digi DigiFisma zajedno rade na izradi e, lanca vrijednosti što se tiče financija. E, kad govorimo o kvantnim e, podacima, financije to uključuju i to je pitanje sve važnije i važnije. A geoblocking, znam gospođo Tur da vam je to jako važno pitanje to e, pitanje je i moj prioritet i mi ćemo napraviti e, ono na što smo se angažirali i obvezali. O tome ćemo u svakom slučaju ponovo razgovarati, ali vezano s to pitanje nisam promijenio mišljenje. Sada vezano uz primjenu AI risk moramo dati e, prijedloge što se tiče kriterija, ništa još nije definirano i baš zbog toga ove konzultacije moraju biti tako dinamične kako bismo E, definirali i visoke rizike i visoke izazove. Moramo zbilja u tom smislu dinamično razgovarati. Govorili smo na primjer o igračkama za djecu. To su e, zbilja e, rizične mm, stvari, ne znam, evo to ćemo morati definirati u svakom slučaju. Već imamo neke sigurnosne značajke koje se primjenjuju i trebamo vidjeti kako ćemo to proširiti. E, imali smo isto tako i pitanja vezano uz strategiju mreže. Ja neću sad tu citirati nikakve tvrtke prije nekoliko godina. Ja sam bio na čelu velikog e, operatora Telekoma i tada su eh, smo imali znači prijedlog da prodamo određene naše eh, dijelove poslovanja eh, i u svakom slučaju mogu reći da imamo u tom smislu tu flotu koja može odgovoriti u svakom slučaju na sve sigurnosne izazove a jako je važno da se industrijski podaci obrađuju, skladište u Europi imamo sve e, sva postrojenja na raspolaganju za to. A kad govorimo o otvorenom svijetu, mi ga naravno zagovaramo i to u svjetlu pravila VTO-a. No mi imamo isto tako i moja pravila. Za mene je jako važno da zajedno s vama ustanovimo jasno ta pravila i da se ona primjenjuju u okviru već postojećih trgovinskih sporazuma. Nećemo sad tu promovirati protekcionizam, no imamo isto tako na nekim područjima primjenu koja je visoko rizična. I u tom smislu moramo e, osmisliti E, kriterije e, koji će onda dovesti do zaštite. Ako određeni dobavljač ne odgovori na neke kriterije, onda jednostavno neće dobiti ne To u svakom slučaju e, vrijedi za industrijalce koji koriste podatke, no isto tako i za operatere, telekom operatere koji također znači koriste podatke svojih klijenata gospođa Vestager isto tako e, zbilja analizira evoluciju svih tih područja, posebno što se tiče razvoja digitalnog svijeta. I zbilja smo jako puno o tome govorili ovo poslijepodne. Puno pitanja vezano uz mala i srednja poduzeća, mislim da sam puno o tome rekao. Jako je važno da on, da poduzeća mogu koristiti sve ove e, podatke, jako je važno da osmislimo i strukture upravljanja. I na kraju imamo legitimna pitanja vezano uz nelegalne proizvode. Neke platforme u ovom trenutku prodaju krivotvorene nelegalne proizvode i mi e, smo u tom smislu e, odlučili i ex ante to regulirati. I u svakom slučaju imam e, čvrstu namjeru da koristim tu regulaciju kako bismo borili protiv ovoga. Evo, ovo su moji odgovori i moji zaključci. Hvala još jednom. Hvala gospodine povjereniče, hvala dragi kolege na ovim pitanjima i komentarima. Mi smo e, danas čuli nešto o digitalnom master planu i e, zelenom planu. E, Jako je važno da imamo digitalnu industriju sa e, snažnim i e, točno definiranim pravilima. Jako je važno da ostvarimo e, dijalog i dalje nakon ovog poslijepodneva i sa komisijom, sa državama članicama i Europskim parlamentom kako bismo stvorili svijet gdje će naša poduzeća biti konkurentna. Moramo u tom smislu uložiti velike napore, no siguran sam da možemo zajedno izvršiti promjene, smanjiti rizike i iskoristiti mogućnosti. Hvala još jednom.